točka našeg dnevnog reda bila bi e, zajednička rasprava o e, odnosima između Europske unije i Republike Turske. Imamo izvješće gospođe Desarnes o autonomnim e, trgovinskim mjerama za Republiku Tunis i izjavu Europske komisije o Tunisu i situaciji tamo. Prvo, gospođa Tesarnes će uzeti riječ kao izvjestiteljica. E, e, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Draga Cecilija Malstrom, mislim da je ovo važna rasprava koju ćemo danas večeras ovdje održati. Na to ću se osvrnuti još za dvije minute, ali kao prvo želim zahvaliti svim izvjestima u Sjeni koji su se jako angažirali u posljednjih nekoliko tjedana u ovom dosjeu, to je važni dosije ne samo za Tunis, već isto tako i za Europu i za ideju koju mi imamo u Europi. Svi poznajete tuniski kontekst, svi znate koliki je put prešla ta država Tunisa od proteklog eh, arapskog proljeća. To je jedna od rijetkih, eh, zapravo jedina zemlja koja uspjeva u svojim demokratskim promjenama i koja je uspjela prisvojiti si tu demokraciju a isto tako imamo i Nobelovu nagradu za mir koja je dobila za tuniški e, mirovni proces i ta nagrada je potpuno opravdana. Ali isto tako znate i za probleme s kojima je ta država suočena. Svi se sjećamo terorističkih napada koji su pogodili državu. A ti teroristički napadi nisu slučajno bili u Tunisu. Oni su bili u Tunisu zato što je Tunis e, bio u uzletu. I nažalost sada imamo gospodarske probleme, nemamo više turizma, imamo e, krizu bez presedana imamo jako visoku nezaposlenost, prije svega nezaposlenost mladih i nezaposlenost diplomiranih osoba. Imamo sve one, ona pitanja koje se postavljaju vezano u susjedstvo Libije, a možda sutra i Alžira. I stoga da, nama je potrebno da Tunis uspije i da Europa treba pomoći Tunisu. I to je zapravo duh koji vlada u ovim dvijema tekstovima o kojima ćemo sada govoriti. Prvi tekst je vrlo važni tekst, to je tekst kojeg je predstavila Europska komisija, tu se radi o hitnim mjerama za Tunis. E, kažem da je to važno i to ću opisati još za koju minutu, zato što se tu radi o konkretnim mjerama. Ne radi se samo o tome da govorimo, samo lijepim riječima, radi se o tome da ispunimo naš, e, našu obvezu solidarnosti sa Tunisom. Ono što komisija predlaže u potpunosti u redu, tu se radi o tome da se poveća ne dakle ne sve što se izvozi, nego samo 35.000 tona godišnje na dvije godine e, bez carinske kvote. I evo jedna brojka, u Europi proizvodimo više od milijun 400 tisuća tona maslinovog ulja godišnje. I stoga vidite da je to jako važno za Tunis, da to neće destabilizirati Europu i mi smo uspjeli e, isto tako progurati i amandmane da ćemo nakon godinu dana provjeriti koliki je napredak i ako dođe nekog problema, što ne vjerujem, ali ako dođe do problema da će se onda poduzeti odgovarajuće mjere. Kao drugo, tu se radi o i o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Tunisom. Prvi krug je već e, proveden, sutra ćemo glasati o rezoluciji na kojoj smo jako naporno radili u našem odboru, a poruka parlamenta je vrlo jednostavna tu se ne radi jednostavno o bilo kojoj rezoluciji o e, trgovinskoj policiji, o slobodnoj razmjeni. Tu se radi o rezoluciji gdje izražavamo našu solidarnost, našu podršku demokraciji, gospodarstvu e, i zapošljavanju u Tunisu. Vrlo je važno da im damo e, uvjete da uspiju. Kao prvo politički gledano. Kao drugo treba nam asimetrični E, odnos koji će biti progresivni za Tunis i kao treće potrebna nam je transparentnost, ne samo zapravo transparentnost, već i to da Tunežani u svim svojim, e, u svim raznim aspektima se prisvoje taj sporazum, da to bude njihov sporazum. I zbog toga je važan taj dijalog koji imamo sa um, tuniskim parlamentarnim zastupnicima i vrlo je važno da se to redovito ustali kao nešto redovito. Isto tako, to je nešto što treba ići u korist svim tunižanima i onda ćemo zapravo uspjeti ispuniti našu zadaću, a to je da stojimo u stranu Tunisa i Tunižanina. Hvala. hvala. Eh, hvala vam lijepa, gospođo Hvala vam. Sada bih predao riječ povjerenici Malmström koja će govoriti u ime Europske komisije. Izvolite. Hvala vam lijepa. Dame i gospodo zastupnici, do večer. Tunis i Europska unija su već dugo uski partneri od 2012. godine. Eh, Europa podržava mladu tunisku eh, demokraciju, pomoću privilegiranog partnerstva koji se ne ograničava samo na trgovinu, već se tiče i drugih stvari poput intenzifikacije političkog dijaloga i značajnog porasta u, tehnološkom i financ, u tehnološkoj i financijskoj podršci Tunisu. Kao što je izvjestiteljica rekla, vrlo je važno podupeti tu državu gdje je demokracija krhka i slaba i gdje je situacija, kao što i svi znamo, vrlo teška za tuniski narod i za vladu. 20 godina nakon potpisivanja sporazuma o pridruživanju između njih i nas, e, gdje u tom razdoblju su se bila trgovinski odnosi postučili i sada se nalazimo na novom koraku da još i više podubimo naše trgovinske odnose. Ja sam uvjerena, a i nedavni građanski prosvjedi to i dokazuju, da tunijski politički uspjeh ovisi o njegovom e, gospodarskom uspjehu, to ide ruku pod ruku i to trebamo podržati. Otvorenje trgovine i ulaganja može odigrati važnu ulogu. Stoga su ovi pregovori o dubokom i sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini jedan od načina na koji Europska unija može podržati gospodarski oporavak u Tunisu. Naravno, to je povezano i sa političkim reformama koje Tunis treba provesti. Vrlo mi je drago što sam bila nedavno u Tunisu i što sam uspjela inaugurirati početak ovog dubokog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Mi znamo da je situacija krhka i da su stoga ovo značajne prilike za Tunis. Mi stoga predlažemo, kao što je izvjestiteljica rekla, asimetrični i progresivni pristup otvaranju tržišta u ovim pregovorima. Sa tuniskim vlastima dijelimo e, želju da se ide napred, ali u koracima. Dobri pregovori će prije svega započeti tako da se međusobno saslušamo, gdje trebamo integrirati stvarnosti te države, specifična obilježja i očekivanja obje strane. Europska unija je spremna pobratiti te pregovore i e, provedbu tih preporuka uz niz podržnih mjera. To će biti važno za aktualizaciju nekih ključnih sektora poput sektora usluga i poljoprivrede, a isto tako i kada se radi o podrške privatnom sektoru. Ja sam jako svjesna važnosti e, civilnog društva u Tunisu. Oni igraju i moraju odigrati važnu ulogu u tranzicijskom procesu Tunisa i naravno trebaju biti uključeni ovim pregovorima. Bilo mi je drago susresti se s mnogim od njih kada sam bila u Tunisu, kada smo imali razgovor o e, tom sporazumu o slobodnoj trgovini. Mislim da je potrebna visoka transparentnost i dijalog sa civilnim dušom kako u Tunisu, tako i u Europskoj uniji u cijelom postupku. njih treba redovito izveštavati nakon svakog kruga pregovora. Um, usko i blisko sudjelovanje civilnog društva će podići svijest o važnosti tih pregovora, isto tako i bit će važni za buduću provedbu. Što se tiče o nacrta uredbe o masnom ulju, tu se radi o tome da želimo nastati pozitivni politički signal Tunisu i da želimo im dati uh, kratkoročni opipljiv, kratkoročnu opipljivu prednost za ovaj sektor kojemu je to jako potrebno u Tunisu. Drago mi je kako je to ovdje obavljeno u Europskom parlamentu e, svima onima koji su na tome radili u odboru i u pridruženim odborima. I nadam se da će ovaj dom sutra podržati prijedlog među odbora kako bi te beneficije koje nudimo Tunisu mogli stupiti na snagu bez danjih odgoda. E, uvoz maslinovog ulja iz Tunisa se naravno mora poklapati sa e, sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima Europske unije i tu imamo isto tako i mjeru koja se predlaže na ograničen rok, na dvije godine i to će se izbliza pratiti. Dopustite mi da kažem isto da prijedlog Europske komisije uzima u obzir opće stanje europskog tržišta maslinovog ulja. Očekuje se da će ovaj volum kvote biti apsorbiran u trenutnim tržišnim uvjetima bez e, bilo kakvih ozbiljnih posljedica. I stoga vam jako zahvaljujem na radu koji ste obavili na ovome i nadam se da ćete sutra odaslati jako i snažnu poruku od strane Europske unije da smo mi sa Tunisom, da smo im spremni pomoći kratkoročno, srednjoročno i dugoročno e, jer je to naše partnerstvo. Hvala vam lijepa. Hvala. A sada u ime odbora za poljoprivredu. Gospođa Aguilera Garcia. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, gospođo Malsom, povjerenice. Želim zahvaliti izvjestiteljici i želim joj čestitati na izvješću. Ja sam izradila mišljenje za odbor za poljoprivredu i e, moram vam reći da nas nisu dovoljno saslušali. Kao prvo želim reći sljedeće. Odbor za poljoprivredu je rekao da je pozitivan za ove političke pregovore pa i za ove hitne autonomne ekonomske mjere. Mi to podržavamo, mi smo glasali za to i većinski smo rekli da smo za ali da želimo odbiti prijedlog komisije. Komisija, naš odbor je za, političku, za politički za političke pregovore, ali ne štiti se dovoljno europska poljoprivreda s ovim. E, posebice ne ruralna područja poput Andaluzije i druga ruralna područja. Tu se radi o grani djelatnosti koju ne smijemo zanemariti. Ovi zastupnici koji su ovdje prisutni, povjerenicu i svih, želim poslušati da čuju naše amandmane 11, 12, 13 i 14. Evo sada ću završiti. Ja stvarno smatram da ti amandmani nikako neće negativno utjecati na političku podršku e, ovim pregovorima u sa Tunisom. Hvala sada u ime klubova zastupnika kao prvo ime Pučana gospodin Santiago Fisas Aksela. Na minutu i pol, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo povjerenice. Tunis je možda jedina zemlja na jugu, sredozemlja koji se sada kreće ka pravoj demokraciji. To je za nas dobar primjer e, i to je dobar primjer za cijeli arapski svijet, ali to je loš primjer za radikalne islamiste koji poduzimaju što god mogu kako bi Tunis ostvario neuspjeh. I zbog toga je naša obveza da podržamo Tunis u ovim teškim vremenima. Ja u potpunosti podržavam ove dodatne kvote za maslinova ulja za uvoz iz Tunisa u Europsku uniju, ali poljoprivrednici u Europi će platiti posljedice toga. Mislim da je važno da imamo ravnotežu. Trebali bismo imati mjere s kojima ćemo zajamčiti da e, europski proizvođači maslinovog ulja da im se neće naškoditi pomoću ovog sporazuma. Mi smo podnijeli amandmane kako bi se to razjasnilo i nadam se da će se ti amandmani sutra usvojiti na plenarnoj sjednici. U dokumentu mi kažemo da ove hitne autonomne trgovinske mjere nipošto ne smiju utjecati na ostale pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini i mi mislimo da je inače e, ovo dobra stvar za konsolidaciju demokracije u Tunisu. Hvala lijepa. U ime socijalista demokrata zastupnik Emanuel Maurel na dvije minute. Izvolite. Mikrofon, molim. Hvala. Gospođo povjerenice, gospodine predsjedavajući, izvjestiteljice, dragi kolege, mislim da nam je svima isti cilj, a to je konkretno pomoći i održivo pomoći Tunisu i tunijskom narodu. To je rečeno, ali ipak treba to naglasiti zato što je to važno za naše europljane za nas europljane. E, Tunis je e, koljevka i simbol arapskog proljeća i to je jedina zemlja danas koja može uspjeti u svojoj demokratskoj tranziciji. Ali naravno, e, i na to je kolegica je posjetila, Tunis je suočen sa velikim izazovima, imamo terorističke prijetnje, imamo gospodarsku krizu, veliku nezaposlenost i stoga se postavlja pitanje kako možemo konkretno i održivo pomoći Tunisu. Prva stvar, i to, na to podsjećamo u dokumentu, tu se radi o e, iznimnim financijskim mjerama gdje su se mnoge države članice za to vezale, a drugo što možemo sada učiniti e, iz ove hitnosti i kratkoročno jest da podignemo kvote za maslinovo ulje. Ali ja smatram uzevši u obzir um, malu količinu maslinovog ulja iz Tunisa, da to zapravo neće utjecati niti na cijenu maslinovog ulja, niti na proizvođača maslinovog ulja u Europi. To je hitna, kratkoročna mjera koja može dati malo uh, vjetra u uh, jedra tuniskom gospodarstvu. Isto tako, tu se radi o partnerstvu o partnerstvu koje nije samo gospodarsko, već i političko partnerstvo. A što to podrazumijeva? To naravno podrazumijeva da je to partnerstvo simetrično, da je progresivno i tu se obraćam e, gospođi povjerenici, znam da je ona toga svjesna. To obuhvaća isto tako i to da se u to uključe sve strane društva koji su katkad zabinuti i njih moramo umiriti. Europa u tom sporazumu mora dokazati da ne radi biznis kao i inače, već da postoji politički imperativ koji smo uzeli u obzir i koji pokušavamo ovdje staviti u praksu. Mislim da uzevši u obzir e, važnost toga i e, to što tunički narod nas očekuje, da moramo to imati na umu. Hvala vam lijepa gospodine zastupniče u ime EKR-a. Gospodin Otis Marijas, izvolite. Hvala vam. Situacija je takva da se poljoprivredni sektor u Grčkoj uništava. Situacija je takva da poljoprivrednici nemaju više nikakvih osiguranja u Grčkoj, a grčki proizvođači masnog ulja su već jako propatili i zbog e, prirodnih nepogoda, a sada Europska unija želi uvesti bez bezcarinske kvote za ovu i za sljedeću godinu za maslinovo ulje iz Tunisa. To je još jedan daljnji udarac za grčki narod. No, zbog čega sada imamo taj zakonodavni prijedlog za ovaj za ovu bescarinsku kvotu. To će se sad čak i retrogradno primjenjivati od 1.1.2016. godine. Koga se to tiče? Proizvođači masnog ulja, na Kreti, na Lesbosu primjerice, tamo prisežu na tisuće izbjeglica, oni neće podnijeti još jedan dodatni udarac. Hvala vam lijepa. Hvala u ime Alde. Gospođa zastupnica Marijetija Hake na minutu i pol. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, gospođo i kolege. Izražavam ovdje našu podršku za užu suradnju između Europske unije i Tunis putem trgovine. Ali za početak treba reći da mi priznajemo ljude u Tunisu. Mi znamo da su ovo izazovna vremena, mi smo nadahnuti vašom snagom da se borite protiv uh, pritiska, bilo da se radi o islamizmu i čak da se borite i protiv turičkih napada. Tunis mora biti primjer mirnog prijelaza, ali put uh, prijelaza ka demokraciji je težak, a Europska unija mora biti prvi i glavni partner za Tunis. Podsjetimo se isto tako i zašto je Mohamed Bouazizi prije pet godina sam sebe zapalio i tako postao simbol za sve one koji su imali dobro obrazovanje, ali koje je korupcija sprečavala da iskoriste bilo kakvu priliku, posebice kada se radi mladim ljudima. Dobar sporazum o slobodnoj trgovini i šira podrška će po mom mišljenju dovesti do danjeg razvoja i do slobode tu nižana da mogu oblikovati vlastitu budućnost. U tom smislu pozivam kolege da ne spriječe ovu minimalnu kvotu e, na uvoz masnog ulja bez carina. To će imati jako mali utjecaj na europsko, na europsko tržište, ali bit će jako velik e, znak podrške za tuniski razvoj. Hvala vam. Hvala. U ime Kluba zastupnika Guengela, gospodin Patrik Lejarik, na jednu minutu izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kao što je rekla gospođa Desanez, naša je odgovornost da stanemo uz e, ispravnu, ispravnu emancipaciju tunskog naroda. E, to je emancipacija koja se odvija u e, nestabilnim vremenima. Imali smo tri napada, imali smo negativne posljedice toga na gospodarstvo i na zaposlenost. Učinkoviti sporazumi suradnje sa preferencijalnim sustavima mogu uzeti u obzir te potrebe našeg partnera s druge strane sredozemlja. Tu se radi o voću i o povrću e, gdje bi trebali imati e, jedan sustav kako ne bi došlo do destruktivne konkurencije e, i kada se radi o proizvodnji masnog ulja. Uh, Sporazumi o slobodnoj trgovini zapravo uništavaju države a isto tako i kada se neko zadužuje pri Međunarodnom monetarnom fondu, mi smo više zapravo za zadruge, da se bolje uzimaju u obzir e, civilno društvo, udruge civilnog društva u tom Tunisu i to je ono što bismo mi htjeli vidjeti u ovim pregovorima. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine zastupniče. U ime zelenih gospodin Hordi Sebastija. Na minutu i pol, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Mi ponovno govorimo o Tunisu, ovaj put s vrlo konkretnim mjerama. Dakle, sada već postaje to vrlo očito da Tunis može biti naš jedini saveznik na sjeveru Afrike. Tu se govori o dvijema stvarima. Kao prvo imamo te hitne autonomne trgovinske mjere, dakle da se može više maslinovog ulja uvesti u Europsku uniju i to bez carina. Mi smo za to a to vam kažem dolazeći iz jedne države koja proizvodi mnogo i vrlo dobro maslinovo ulje. Mi moramo podržati Tunis zato što oni pate na svom putu ka demokraciji. Terorizam, izbjeglička kriza, Libija i svi ti drugi problemi. Ali mi ih sad moramo konkretno podržati, da. Ali mi zapravo nismo bili jako maštoviti u tome. Sada se radi i o sporazumu o slobodnoj trgovini, gdje postoji velika neravnoteža. Naime, Europska unija ima veliki potencijal, a tunisko tržište je samo malo. Zatim e, postoji još i viza za državljane Tunisa, a obrnuto recimo ne vrijedi isto. Isto tako moramo imati na umu da udruge civilnog društva uopće ne podržavaju još uvijek ovaj sporazum o slobodnoj trgovini. No sada moramo postupiti tako da i tunisko društvo se tome se dobije za to. Jer tu se radi o neoliberalnim dogmama, oni zapravo to ne žele. Oni ne žele provesti tako neuravnotežene sporazume slobodne trgovine. Hvala. U ime kluba zastupnika FDD-a, zastupnica Roza D'Amato, na minutu i pozvolite Grazie, prezidente. Hvala lijepa. Kolege, nemojte napraviti ovu veliku grešku. Tuninski narod nećemo pomoći uvozom maslinovog ulja bez carina. Tako ćemo samo nauditi poljoprivredi na jugu Europske unije. Uzmite u obzir apel potrošača, apel proizvođača. Govorimo o cijeni maslinovog ulja koja će zasigurno pasti. I pripazite se, velika je mogućnost prijevare na štetu potrošača. Talijanskom poljoprivrednom sektoru bi se tako nametnula tko zna po koja po redu odluka kojom se ne vodi računa o gospodarskim e, i okolišnim posljedicama. Ne sumnjam da će jednom kada to ulje stigne, da će ga se pretvoriti možda i u ulje made in Italy. To vam govorim zato što se danas teško identificira u uvozno ulje i to govorim naročito nakon posljednjih zapljena u Pulji gdje je zapljena ogromna količina maslinovog ulja iz Afrike koje se prodavalo kao talijansko. Strahom da će se ovo iskoristiti od strane neke tvrtke koja će zaraditi na način da će miješati ulja. Ovim prijedlogom samo će poljoprivrede na jugu Europske unije pretrpjeti e, cijenu jačanja demokracije u Tunisu. Međutim, svi moraju pomoći Tunisu. Moramo pomoći da se bori protiv islamskog fundamentalizma, protiv siromaštva. Međutim, potrebna je euromediteranska poljoprivredna strategija koja će valorizirati našu poljoprivredu, a ne lažne oblike pomoći koje će ju naprotiv nauditi. Poštovani kolege Talijani, naročito ovi iz PDA, vašim glasanjem za ovo pitanje vi zapravo započinjete rat među siromašnima. Grazie. Uh, do you accept blue card from Mr. Hvala, prihvaćate li plavu karticu od gospodina Kasparija? Prihvaćate li plavu karticu? Izvolite. Uključite mikrofon. Poštovene kolegice, upravo ste govorili o negativnom utjecaju na talijansku industriju proizvodnja maslinovog ulja. Imamo 200 milijuna e, tona masnovog ulja na europskom tržištu, 35 e, tisuća tona dodatnog ulja iz e, Tunisa upravo govorimo, a Italija je prethodnih godina nekih 500 tisuća tona masnovog ulja uvozila iz drugih zemalja. Stoga kako želite da se pomoći Tunisu, onda svakako pazite na to da se Italija manje uvozi ulja iz drugih zemalja. Ono što sam rekla je sasvim nešto drugo. Govorila sam o euromediteranskoj poljoprivrednoj politici. To znači uključiti i zemlje sjevera Afrike. Imamo sličan način poljoprivrede, zato sam govorila o e, svojevrsnom ratu među narodima. Osim ovih 35 e, tisuća litara ulja, imamo još e, desetke tisuća, desetke tona ulja na koje se ovo odnosi. Ja mislim da svi trebaju pomoći Tunisu, ne samo Europa. Oni su jedna od rijetkih demokracije. mislim da je u tom dijelu svijeta, mislim da im moramo pomoći, ali ne na ovaj način. Hvala lijepo, kolegice Damato, u ime NF-a. Zastupnik Gospodine predsjedavajući, imam dvije primjedbe vezano uz ovaj prijedlog. Kao prvo još jednom Europski parlament e, pod izlikom da pomaže u demokratskom promjenama e, pokušava nametnuti drugim državama nešto. Tu se radi o državi koja je u demokratizaciji i bilo da se radi o sjeveru Afrike ili o Bliskom istoču, kako će ovaj, ova odluka o masnom uru liječiti probleme u Tunisu. Posljedice te inicijative mogu biti daleko sežne za europske poljoprivrednike. To je sektor koji je doživio veliku krizu i Europska unija ne bi trebala još pogoršati e, situaciju. E, bakterija koja napada maslinova drva je već jako narušila naš sektor i mislim da ne trebamo još i na to nešto nadodati. Budući da će se raditi o bezcarinskim e, kvotama, e, opet će mali poljoprivrednici napravo najviše od ovoga patiti. Logično bi zapravo bilo da odustanemo od ovog prijedloga zato što je nemoguće da ovaj uvoz nema negativnih posljedica na europski sektor proizvodnje masnog ulja. Hvala. E, Riječ ima zastupnik Čiku, izvolite. Grazie, prezidente. Hvala lijepo. Želim jasno reći da se osobno zalažem za politiku kohezije koja će podržati demokratizaciju Tunisa i koja će podržati sustav u Tunisu. Međutim, snažno sam protiv usvajanja ovakvih mjera u odnosu na uvoz ulja. Međutim, protivim se ne zbog, e, isključivo zbog ulja, protivim se politici koja jednom bira ulje, jednom rajčicu, potom vino, sve ono što se proizvodi samo na određenim područjima. Zašto ne biramo mlijeko ili meso? Zašto ne govorimo o diversifikaciji tereta koje je za sad samo naš teritorij, govorimo o Siciliji, Sardiniji, govorim o realnostima koje su sada na koljenima. Ovdje nije riječ o tome koliko proizvodimo, ovdje je riječ o štetama koje će pretrpjeti naši proizvođači zbog ovih politika i kredibilitet Europe je nešto što pritom gubi na snazi i ona biva sve više ranjena u svojim pokušajima da pošalje poruku o koheziji upravo ovakvim vrstama mjera. Zato sam predložio amandman kojim predlažem potpuno odbijanje ovog prijedloga komisije. Deputy Viktor Bostinaru. Gospodin Bostinaru, izvolite. E, poštovani gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice. Prvo želim zahvaliti gospođi izvjestiteljici na izvrsnom izvješću i u potpunosti je, ju podržavam democrație este o sursă de inspirație, speranță și respect pentru noi toți. Tunis je uistinu izvor nade za sve nas, no Tunis se danas suočava s velikim izazovima, bilo da je riječ o gospodarstvu, politici ili e, pak mm, e, socijalnom društvu. Iz toga ima pa je potrebna naša podrška. Sada je važno dati podršku, pokazati solidarnost, onako kao što smo i obećali, no to obećanje još uvijek nismo dovoljno ispunili. Autonome ne mjere za tu Republiku Tunis Ustinu su sastavni dio paketa pomoći. Molim vas da date podršku ovom tekstu onako kako je izvjestitelj i predložio, odnosno izvjestiteljica predložila. Moramo izbjeći E, negativne posljedice za e, Tunis zbog nekakvih partikularnih interesa. Imamo riječ o gospodarstvu koje je vrlo ugroženo, a maslinovo ulje je vrlo važno izvozno e, proizvod Tunisa. Hvala. Riječ ima gospodin Selimović. Hvala. Teroristički napadi u Tunisu imali su velik utjecaj na Tunis i slabo gospodarstvo. Stoga inicijativa komisije e, da dodati nam izvoz maslinovog ulja treba podržati. Čula sam, e, čula sam ovdje članove koji su govorili o negativnom utjecaju ovog uvoza u Europsku uniju. Čuli smo različite priče. Europljani konsumiraju više manje je svake godine istu količinu ulja. Naša proizvodnja se smanjala za gotovo 50%, a količina ulja koja će se uvesti iz Tunisa iznosi tek 1,7% potrošnje. Stoga moje pitanje tim članovima e, parlamenta jeste koji hoće li taj mali udio uistinu narušiti e, europsko tržište kako će to utjecati e, na tunijsko gospodarstvo. U toj industrijska grana ima veliki broj radnih mjesta, izvoze maslinovog ulja doprinjeće gospodarskom rastu i stoga to je velika stvar za e, tunijsko gospodarstvo i stoga nadam se da će parlament pokazati običanu solidarnost sutra tijekom e, glasanja. A sada gospođa Forenca, izvolite. Osobno se slažem s ciljem koji komisija želi postići, dakle govorimo o šteti koju je pretrpjela tuniška industrija, gospodarstvo i ja se slažem sa gospodarskom solidarnošću na, na Mediteranu. Međutim, Istovremeno se protivimo ovoj vrsti instrumenta, dakle ugovor o slobodnoj trgovini bez carinske tarife za maslinovo ulje, pa liberalizacija nije način za stimulaciju gospodarstva koja se treba razviti. To bi bio koristan, e, koristan instrument bi bio pomoći tuniskom narodu brisanjem duga. Mislim da ovdje postoji jedna retorika kojom se želi pomoći tunijskim proizvođačima, međutim od ovoga će imati koristi samo velike izvozne tvrtke. Proizvođači maslinovog ulja, naročito na jugu Europe, mislim prije svega u Pulji, oni su već e, jako pogođeni bakterijom, ksilelom i e, obaranjem oboljelih stavala ja ću e, glasovati protiv kako bi zaštitila naše proizvođače, europske proizvođače, ali kako bi zaštitila one tuniske. E, e, Riječ ima gospodina Katri, jedna minuta, izvolite. Poštovani gospodine predsjedavatelju, poštovane kolege i kolegice, mi želimo pomoći Tunisu, ali također očekujemo i nešto za odvrat od Tunisa. Mi želimo Tunisu pomoći time što ćemo im odobriti izvozne kvote koje su dosta niske u odnosu na europsko tržište. Želimo omogućiti bolji pristup europskom tržištu, također ponuditi trgovinski sporazum koji će ponuditi novu, nove perspektive. Međutim, želimo i da Tunis svoje obveze shvati ozbiljno. A kada vidim da se mnogi tunežani na putu u Europsku onda je njihova obveza da, se, e, uklone uzroke zaju, odnosno uzroke koje ono što tjera ljude da napuštaju svoju zemlju i odlaze u Europsku uniju. U 2015. godini e, u mojoj zemlji nije bilo niti jednog tunežana čiji znači razlog za e, izbjeglištvo je bio priznat. A sada ako pa ima tamo sve ove povlastice, onda očekujemo od Tunisa da bude kooperativan na ovom pitanju izbjegličke krize i da nam pomogne. Hvala gospodine Kaspari. A sada riječ ima gospođa Arena. Izvolite. Hvala vam i pa gospodine predsjedavajući. Hvala gospođo povedenice, gospođo izvjestiteljice. Istina je da ovaj sporazum o slobodnoj trgovini, da su njemu u dosta neobičnom kontekstu od revolucije iz 2011. godine, ali zapravo i prije je Tunisu već bila potrebna pomoć i drago mi je što imamo sada ovaj dogovor oko masnog ulja. Kad kad se začuđujem zbog defensivnog stava nekih kolega ovdje koji e, su zabrinuti zbog učinka tih 2% masnog ulja na tržištu Europske unije, a kad kad raspravljamo o sporazumima o slobodnoj trgovini koji bi mogli imati e, još i veće razmjere na europsku poljoprivredu i kad kad se jako zalažu za takve sporazume. I stoga ih ohrabrujem da malo bolje pogledaju što bi od ovoga naša privreda mogla izgubiti. Ja predlažem da budemo pažljivi vezano uz to da dođe do napretka po pitanju zaposlenosti i gospodarstva. Taj sporazum treba uzeti u obzir eh, stanje konkurentnosti između naših dva ekonomija i trebamo isto i pripaziti na uključivanje civilnog društva jer oni mogu jako tome doprinijeti kao što ste rekli gospođo Hvala vam. Hvala. A sada e, riječ ima gospodin Polijeze. Jedna minuta, izvolite. E, presidente, io credo che non ci possa essere Hvala lijepo. Mislim da ovdje nema tko nije solidaran sa Tunisom nakon groznih atentata prošle godine. Međutim, Europa već e, odigrala svoju ulogu. Govorimo o 500 milijuna eura pomoći koji su odobreni prije nekoliko dana. Zato ne mislim da je ovo pravi odgovor kojim se želi poduprijeti mlada tuniška demokracija. Jer sa ovih 70 tisuća tona koji, maslinovog ulja na koje se neće plaćati carine, koji se dodaju na ovih 56 tisuća tona koje su već predviđene, a time će se masakrirati poljoprivreda juga Europe, naročito Italije. I to nisu čak ni jasni vremenski, vrlo su e, sada specifični ovi trenutni konteksti, mislim prije svega na bakteriju ksilelu koja je pogodila tamošnje biljke. Imali smo u 2015. smanjenje 47% proizvodnje. Zato se nadam da se ovo neće odobriti i da se neće nastaviti masakrirati poljoprivreda juga Europe. Thank you. Uh, Gospodin Panceri, jedna minuta. Zahvaljujem kolegici Desarnes na obavljenom poslu. Što se tiče situacije u Tunisu, tu je već mnogo toga rečeno. Zadaća je Evropske unije dati snažan politički, e, gospodarski, financijski doprinos kako bi se tranzicija uspješno dovršila. To se treba učiniti u dogledno vrijeme, ne možemo za to vrijeme više gubiti odnos, e, trgovinski odnos treba ići upravo u ovom smjeru i kako bi se ostvario važan utjecaj koji se može vidjeti dakle, u svakodnevnom životu u Tunisu. Zato je potrebno da se ovaj ugovor bazira na maksimalnoj transparentnosti i da se u potpunosti uključi tamošnje civilno društvo. Ovo je ključan element oko, koji, moram, koji moramo snažno zahtijevati. Mislim e, da se u to treba uvrstiti o pitanje uvoza maslinovog ulja kojim su odlučili komisija i vijeće Mislim da trebamo koristiti zdrav razum kada govorimo o um, razmatranju amandmana koji su podneseni. Na koncu trebamo reći da Tunis očekuje od Europskog parlamenta jedan važan signal kako bi definirali okvir uh, gospodarskih odnosa koji će biti uravnotežen. Hvala. A sada gospodin jedna minuta, izvolite. Hvala, Naravno, mi smo za to da Europska unija pokaže solidarnost prema zemljama koje se nalaze u poteškoćima, ponajprije onima koji su e, cilj terorističkih napada, to je slučaj sa Tunisom. No mi smo ujedno u istovremeno i zabrinuti na koji način se izražava solidarnost u ovom slučaju. Ne zbog toga što to može negativno utjecati e, sektor koji je dosta osjetljiv, nego zbog toga što postoji drugi instrumenti koje možemo koristiti u okviru vanjske politike politike, dobro susjedske politike, pružanja humanitarne pomoći. Postoji drugi način da se pruži pomoć, da se podrška jačanju gospodarstva drugih zemalja. Mi znamo koliko je sektor proizvodnje maslinovog ulja važan za mediteranske zemlje, primjerice za Portugal. Iz tog razloga načelo solidarnosti ne bi e, se smjelo primjenjivati za ljude za one koji su izvan Europske unije, načelo solidarnosti za one koji su unutar Europske unije, treba zaštetiti ove ključne sektore Europskoj uniji, treba potražiti alternative, razmotriti koji alternativni načini postoje da bi se podala podrška stranim gospodarstvima. Hvala. Hvala. Gospodin e, Parnio, jedna minuta. Euh, Jedan veliki izazov u europskom susjedstvu, svi su to dobro shvatili, predstavlja Tunis. Kako bismo pomogli toj državi, prva stvar bi trebalo biti da povisimo kvote za izvoz u toj državi i prije svega u takvom ključnom sektoru kao što je maslinovo ulje. To je očito. Zatim isto tako treba brzo postići partnerstvo o pravednoj razmjeni između Europske unije i Tunisa. Ali još trebamo i dalje napora učiniti. Primjerice, sigurnosno pitanje zaslužuje bolju suradnju između Europske unije i država Magreda. I mi mislimo da bi trebalo, trebali tu u potpunosti diplomatski djelovati. Isto tako trebamo pomoći Tunisu da podrža svoju demokraciju, a podržati tunisku demokraciju znači boriti se protiv terorizma koji napada tu državu. Boriti se protiv terorizma to znači i zaštititi nas same. To je poruka koju svi večeras trebaju čuti ovdje u ovoj polukružnoj dvorani. Hvala, gospodin Lavija. Grazie, signor Presidente. Io voterò... Hvala. Ja ću glasovati protiv ovog prijedloga. Glasat ću za odbijanje. Zato što su ciljevi dobri, ali korišteni instrumenti da bi se ono ispunilo su po meni sasvim pogrešni. Smanjenje carina na ovaj uvoz nema nikakvu, ko, nikakvu konkretnu korist za tamošnje dionike. Znači samo dobar učinak za jednu grupu europskih uvoznika maslinovog ulja koji će se obogatiti zbog poreza koji plaćaju naši građani. To nije dobra politika i to nije Europa koju želimo. Čini mi se da idemo u krivom pravcu. Ne samo da penaliziramo poljoprivredni sektor juga Europe, već radimo nešto što neće imati konkretne učinke. Dobro ulje je bistro, a ovdje govorimo o vrlo, vrlo mutnom ulju. Hvala, gospodin De Castro. komisario... Predsjedavajuća, dragi kolege, povjerenice, pomoći Tunisu u ovako teškom kontekstu je naša moralna dužnost i nećemo se povući. Međutim, mislimo da postoje drugi učinkovitiji i konkretni načini da se pomogne tuniskom gospodarstvu. Uz programe valorizacije tamošnjeg ulja koje je izvrstan proizvodi koji se već naveliko uvozi u Europsku uniju. Čak i neke nevladine organizacije u Tunisu dovele su pitanje u mjeru od koje će koriste imati samo europski trgovci, a vrlo malo koristi će imati tuniški proizvođači. Mi smo solidarni ali ne možemo dozvoliti ugrožavanje i onako krhkog poljoprivrednog sektora u Europi, a da nismo sigurni tko će uopće imati koristi od ovih mjera. Rado bismo bili vidjeli jedan sasvim drugačiji prijedlog, ali htio bih od kolega da podrže amandmane koje je predložio odbor Agri, koje se pokušava ublažiti ovaj negativan učinak po naše tržište. Hvala lijepa. Hvala. Zastupnica Petir. One minute gospođo predsjednice tunis je jedna od rijetkih zemalja u kojoj smjena vlasti kao posljedica prosvjeda u sklopu arapskog proljeća nije dovela do kaosa i sukoba kao u drugim arapskim zemljama već su ostvarene demokratske promjene. tunisu je stoga potrebno pomoći u očuvanju još uvijek krhke demokracije i gospodarski omogućavanjem plasmana roba na europsko tržište no to se ne smije rješavati parcijalnim mjerama koje će se loše odraziti na europske poljoprivrednike kao što smo već vidjeli i na primjeru ruskog embarga. maslinovo ulje glavni je tuniski poljoprivredni proizvod za izvoz u europsku uniju stoga je ova pomoć europske unije snažna poruka podrške. no uvoz maslinovog ulja iz tunisa u europsku uniju će utjecati na napore europske unije da uredi svoje tržište maslinovim uljem jer su utvrđene degradacije kvalitete uslijed ulaska takvih ulja na tržište europske unije. tome treba dodati i činjenicu da europska unija ima dovoljno svog maslinovog ulja. tunisu svakako treba pomoći a u interesu hrvatskih i europskih maslinara očekujem da ta pomoć bude razmjerna kontrolirana i vremenski ograničena. hvala lijepo. Pereira, jedna Senjora prezident, Gospođo predsjedateljice, Dame i gospodo, počnemo se najvažnijom točkom. Europska unija ima političku obvezu da drži se svojih E, obećanja prema Tunisu. Također, Europska unija ima i moralnu obvezu da da podršku Tunisu s obzirom na terorističke napade koji su e, pogodili tuniško gospodarstvo. Iz toga ima smisla dati podršku sektoru maslinovog ulja. Iako moramo uzeti također i obzir da taj sektor jest vržan sektor i za mnoge zemlje članice na jugu Europske unije. Kao prvo to eh, moramo reći da su ovo privremene, vremenske ograničene mjere za razdoblje do dvije godine, a kao drugo, kao što izvjestiteljica je rekla, da su ove mjere podložene sustav um, mm, mm, da mogu biti suspendirane ukoliko će dovesti do mm, na europskom tržištu. Dakle, pomoć Tunisu je naša obveza, ali moramo sačuvati, e, zaštititi i naše tržište. Time smo zaključili e, popis govornika, a sada gospodin e, Santos, izvolite. Hvala. E, ove dodatne kvote kada je suma maslinovog ulja na europsko tržište e, su sastavni dio načina koji pokazujemo solidarnost. Međutim, e, taj sektor je važan ne samo za Tunis, nego također i za Europsku uniju te kao i u svim bilateralnim odnosima moramo uzeti mjere predostrožnosti i zajamčiti stabilnost našeg unutarnjeg tržišta u tom e, sektoru. Također moramo se zajamčiti i kvalitetu, te moramo imati i rani sustav upozorenja koji će upozoriti ako će doći do distorzija na tržištu, unutarnjem tržištu, a to znači da ćemo da moramo pratiti e, uvoz, ta mjera mora biti, se mora provesti, ali ne smije imati utjecaj na, na te europsko tržište i pregovore o slobodnoj trgovini. Grazie. Zastupnica Hvala lijepa. Mi smo temu potporu tuniškom narodu i kao talijanka zemlja koja je pokazala najveću solidarnost kada je riječ o migracijama. Želim poručiti gospođi povjerenici da cijela Evropska unija treba biti solidarna. Zato smo se nadali, odnosno nadamo se da će se uključiti svi 28 zemalja članica kada je riječ o metodama, utjecajima na gospodarstvo, kako bi doista ovo načelo solidarnosti bilo učinkovito. Međutim, ovaj instrument donosi štetu za jednu regiju, to je do jug Europe, naročito za Italiju. I to za jedan jedinstveni sektor, a to je poljoprivreda. I sve to da se nije napravila studija učinka, i upravo su ta tuniške nevladine organizacije rekle da će ovaj sporazum biti neučinkovit, zato što su možda očekivali nešto drugo. I zato izjavljujem da ću glasovati protiv ovog sporazuma i da ću čekati da komisija reformulira svoj prijedlog kako bi konkretno pomogla Tunisu. Hvala, gospodin Jakovčić. Predsjedavajuća, želim odmah na početku reći da ću glasati za mada imam mnogo rezervi ali glasat ću za zato što je usvojen prijedlog da se iz godine u godinu prati što će se dešavati s tržištem maslinovog ulja u europskoj uniji. to je dobro prihvaćen amandman i vjerujem da će se pokazati da uvoz maslinovog ulja na tržište europske unije će prije svega biti u korist nekih posrednika unutar europske unije a puno manje ono što se očekuje tuniškim proizvođačima maslinovog ulja. međutim glasat ću za i zbog toga što je to jedna vrsta političke poruke tunisu. I mi trebamo stati uz taj narod i trebamo pomoći i trebamo pokazati odlukama europskog parlamenta u tom svjetlu da želimo biti uz tunis. pozivam na oprez jer više koristi će od ovoga imati neki trgovci mali broj njih i obogatit se moguće na tome nego proizvođači maslinovog ulja. Hvala, zastupnika Hvala Europska unija treba popratiti proces demokratizacije Tunisa, Europa treba podržati tuniško gospodarstvo, ali ne na štetu proizvođača maslinovog ulja. Trenutni prijedlog komisije mogao bi imati negativan učinak na taj sektor u Europi i zato smatram da je ključne važnosti da parlament sutra podrži korekcije, odnosno amandmane originalnog teksta koju su podnijeli kolege iz odbora Agri. Želi se smanjiti učinci ovog, ove mjere, znači govori se o roku od dvije godine, govori se da ulje mora biti u potpunosti proizvedeno u Tunisu kako bi se izbjegle prijevare, kako se ne bi zavarali potrošači. Najvažnije je sljedeći amandman, one koji predviđa mjesečno upravljanje dodatnih e, kvota kako bi se minimalizirao učinak na naše tržište maslinovog ulja, kako ne bi došlo do pada cijena maslinovog ulja. Ovim amandmanima ćemo uspjeti e, ublažiti negativan učinak ovog prijedloga i ukoliko oni ne budu odobreni, onda ću glasovati protiv cijelog prijedloga. Thank you. That concludes the procedure of Hvala. A sada riječ ima gospođa Manstrom. Hvala gospođa predsjedavateljice, cijenjeni članovi ovog doma. Mislim da je ovo bila vrlo dobra rasprava koja pokazuje da želimo podati podršku e, Tunisu, To je riječ o fragilnoj demokraciji e, i zemlje koje se u teškoj situaciji, suočava se sa izazovima terorističkih napada, no oni se nadalje bore, a mi mojima moramo dati podršku. Gospodarstvo je također osjetilo negativne posljedice i to je razlog zašto DCFD e, ima, pa, može podržati i dugotrajno partnerstvo, ali također proces reformi i proces demokratizacije. Mi e, blisko surađujemo sa vladom Tunisa kako bismo identificirali prioritete, kako bi mm, određeni sektori bili uključeni i isključeni ili kako bi se ozbiljno pristupili. Naravno moramo dobro slušati što nam govore naši prijatelji iz Tunisa. E, tu govorim također civilno društvo, što ćemo govorimo, treba nam je transparentno e, društvo, inkluzivno te otvoreno društvo. Također, e, moramo imati usku suradnju jer i Tunes ima vrlo dinamično e, civilno društvo za razliku od drugih susjednih zemalja. Ovo imati veliki učinak na budućnost, no moramo pričekati neko vrijeme da vidimo kako će biti rezultate. Imamo akutnu situaciju u Tunisu i mi im želimo i kratkoročno dati podršku. Jedan od načina kako to možemo učiniti jeste po, ove mjere za sektor maslinovog ulja. Nije to naša ideja. To je zapravo zahtjevo, to je ono što smo čuli od Tunisa. Oni žele da im mi damo podršku. A kako ćemo to učiniti? Time što ćemo što ćemo omogućiti uvoz. Manje od 2% e, tržišta maslinovog ulja je obuhvaćeno ovom mjerom. Da će zapravo imati svega marginalan utjecaj na naše tržište. Poslušao sam što ste rekli, poslušao sam vaše strahove, ali ti strahovi su uveličani. Mi ćemo nadzirati samo situacije i riječ je o mjerama za razdoblju od dvije godine. Ovo je konkretan način pružanja podrške, kratkoročne podrške Tunisu. <clears throat> Solidarnost nije samo jedna lijepa riječ, ova solidarnost je popraćena i stvarnim aktivnostima aktivnostima, mjerama iz toga, Znači ćete sutra podržati ovaj prijedlog. Hvala. Hvala, gospođo povjerenice. A sada gospođa Sarnes, izvjestiteljica. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam, gospođo povjerenice. Zahvaljujem svim govornicima u ovoj raspravi. I mislim da svi ovdje, čak i ako postoje različite tankočutnosti, imamo isti cilj, a to je da želimo da Tunis uspije i to želimo i za čitavo tunijsko stanovništvo. Dvije riječi samo o partnerstvu. Mislim da je poruka Europskog parlamenta jasna. Ne želimo imati samo sporazum o slobodnoj trgovini, niti samo trgovinski sporazum. Želimo ostvariti istinsko političko partnerstvo sa Tunisom. Od Europske komisije tražimo da budu maštoviti, da doista uključe i tunisko civilno društvo u to. I znam da nas komisija sluša i da će nas slušati po tom pitanju. Vrlo je važno da Tunižani si prisvoje te pregovore, da to nisu pregovori koji e, iz neba padaju i da to samo rade stručnjaci, već da se to doista prisvoje. Što se tiče drugog pitanja, naravno da treba pomoći kratkoročnom Tunisu, zbog toga su nam potrebne ove hitne mjere. I vi ste s pravom podsjetili da su Tunižani oni koji nas koje nas to traže. Nije to Europska komisija koja se jedan dan samo probudila i do toga došla. To traži Tunis, to je važno i važno je da to svi naši kolege večeras čuju. Mnogo je toga različito rečeno o ovome, ali postoje neke netočnosti. Neće doći do povećanja općeg volumena uvoza maslinovog ulja iz Tunisa. Nikakvo povećanje. Cijelokupni kontingent će ostati u potpunosti identičan. Osim toga, mi imamo i e, mjere za oprez. Ove amandmani, ako ih se sutra izglasaju, onda ćemo imati nakon godinu dana preciznu evaluaciju. Iako postoje problemi sa ravnotežom, u što ja uopće ne vjerujem, onda u tom trenutku Europska komisija može predočiti mjere kako bi se to riješilo. I doista Apeliram na sve kolege da budu solidarni, kao što to naš parlament treba biti. Tunižani očekuju od nas snažan politički signal sutra i molim vas ispunimo to što očekuju. Hvala vam. Hvala. Time je zaključena ova rasprava i e, glasovanje ovom prijedlogu